Uh, okay. Uh, good afternoon and U redu, dragi kolege, možemo početi sa popodnevnom sastankom. Možda znate da je danas ujutro su danas usvojena tri važna dokumenta. Radi se o revizijama TFTP-a, TFTS-a i PNR-a i vrlo, mi je, nam je drago što je povjerenica Cecilija Malson tu s nama. Upravo je došla s tog sastanka što nas, nas može obavijestiti o ishodu tih sastanaka i što može reći nešto o tim dokumentima na samom danu kada su usvojeni. To su vrlo osjetljiva pitanja, mi vrlo detaljno pratimo ono što se događa i htjela bih odmah predati riječ gospođi Povjenici na, za kratku prezentaciju. Zatim ovdje imamo nekoliko zastupnika koji će sigurno htjeti komentirati tu prezentaciju i reći nešto u vezi toga. Hvala. Hvala vam, uvaženi zastupnici. Dobar dan, drago mi je što mogu biti ponovno ovdje kako bih vas izvjesla o tome gdje smo trenutno e, na ovih nekoliko američkih dokumenata o kojima već dosta dugo raspravljamo, već i preko ljeta. Kao što je gospođa Kinga gao rekla, danas ujutro smo usvojili niz e, dokumenata o tome kako će se odvijati protoci podataka između Amerike i SAD-a, uzevši i to se na temelju izvješća koje je stvorila radna skupina, ad hoc radna skupina. To se odnosi na TFTP, TFTS i PNR, tako da ću se usredotočiti na to, ali bih isto tako htjela spomenuti da postoji izvješće o sporazumu o Safe Harboru, dakle sigurnoj luci, ali to će možda e, još moja kolegica kasnije spomenuti, tako da bih to ostavila njoj. Kao prvo imamo izvješće o vrijednosti podataka TFTP-a. O tome smo se složili već prije ove rasprave, prije Snowdena i afere sa NSS-om. Mi smo već pripremili tu reviziju, kao što i stoji u ugovoru, i to tri godine nakon stupanja na snagu. To nije revizija provedbi, to je nešto s čime želimo procijeniti kvalitetu TFTP podataka, pa i podataka koji se drže više godina i kako bismo provjerili koje su koristi od onoga što nam donosi sporazum što se tiče istraživanja u vezi e, terorističkih skupina kod nas i u SAD-u. Ovom izvješću koje je pred vama imamo opis e, mnogih načina koje se podaci iz TFTP-a mogu koristiti u praksi i uz to imamo i niz primjera iz stvarnih slučajeva. Komisija je radila vrlo dugo i to skoro godinu dana kako bismo stvorili e, tu svidjeli konkretne primjere gdje ti podaci pomažu istragama, identifikacijama, financiranja turističkih skupina i to e, sa obje strane Atlantika. Imali smo klasificirane sastanke sa državama članicama i sa Europolom koji je doprinio tom izvješću, a Američko ministarstvo financija je isto tako sudjelovala u tome. Unatoč velikoj količini podataka i dokumenata ima mnogo primjera u tom e, izvješću koji možete proučiti još detaljnije nakon ovog sastanka. Postoji nekoliko nedavnih e, slučajeva gdje smo putem podataka TFTP-a istraživali kako se neke terorističke skupine financiraju u Siriji i neke druge primjere. To jasno pokazuje kolika, kolika je važnost podataka te FTP-a. To nam omogućuje identifikaciju, praćenje e, i način na koji su te skupine po, doživljavaju podršku diljem svijeta. To nam isto tako omogućuje da identificiramo e, skupine i da vidimo kako se odvijaju protoci e, financije diljem svijeta. A to je nešto što prokupljamo, što vidimo isto tako koji su njihova sredstva, iz kojih izvora primaju druga sredstva i u tom smislu su ti podaci vrlo vrijedni u izvješćima koji se bave borbom protiv terorizma. Kada smo se dogovorili oko sporazuma TFTP-a, komisija je zamoljena da da prouči kako se može prikupljati ti podaci i da li se može izraditi sustav unutar Europske unije za prikupljanje podataka TFTP-a. Ovo izvješće koje je pred vama je rezultat e, dugog i detaljnog e, postupka procjene kojim bi se htjelo istražiti postoji li neki europski sustav koji bi mogao zadovoljiti parlament i vijeće. Kako bismo prikupili sve podatke, imali smo vanjsku studiju i uključili smo to više stručnjaka e, iz Europskog ureda za zaštitu podataka, Europola i isto tako stručnjaka iz država članica. Smatrali smo razne opcije, perspektive kako bismo potaknuli diskusiju. To smo već napravili 2011. godine i tada sam isto tako držala prezentaciju, no nismo dobili jasan naznak od vas u kojem smjeru ste htjeli krenuti. Neke države članice su rekli da bi prikupljanje podataka u EU moglo biti opcija, no nismo imali dugu raspravu o tome niti u vijeću. Pogledali smo razne opcije prema načelima kako se može e, u kojoj vidimo strategiju u upravljanju podacima, prema građanskim slobodama, prema učinkovitosti pojedinih opcija. Opcija zadržavanja i prikupljanja podataka je bila naglašena od nekih eh, od vas i to bi moglo biti način na koji bi se moglo provesti prikupljanje podataka u, Europi, a ona u tom slučaju bi se ovaj sustav smjestio u Europsku uniju, no to ne bi dodao novu, novu dodatnu vrijednost tih podataka i ne bi se mogla niti stvoriti veća zaštita tih podataka. Naravno, zaštita tih podataka je od ključne važnosti i stoga nam treba robustne sigurnosne mjere za zaštitu tih podataka. Nije moguće provoditi istraživanja na direktan način zbog tih podataka zato što postoje sigurnosne mjere od eh, određenih pružatelja tih podataka. E, za, to, za to bi nam trebali velike, velika sredstva, velike resursi i morali bismo se u potpunosti, morali bismo u potpunosti postupati u skladu sa svim sigurnosnim mjerama u vezi istraživanja podataka, a tako nešto ne bi bilo niti učinkovito, niti bi bilo bio dobar odnos dobiti i sredstava, a i moramo se pitati želimo li stvarno ustanoviti još jednu bazu podataka u EU. uniji. Što se tiče nezavisnog sustava u Europskoj uniji, gledali smo razne mogućnosti, pa i da proširimo e, metodu, da uzmemo u obzir druge metode plaćanja i da imamo druge možda pružatelje. To je nešto što bi možda više država članica htjelo, iako je tih isto tako država dosta malo u vijeću, a to bi nam možda moglo pružiti dodatne mogućnosti da pratimo financiranje teoričkih skupina, ali bi stvorilo vrlo složen sustav i vrlo skup služan, te treba vidjeti je li bi to bilo razmjerno. Također smo isključili dvije neracionalne opcije, to je u potpunosti centralistički sustav koji bi se radio samo na europskoj razini ili decentralizirani sustav koji bi se odvijao samo na razinama državnih, država članica. Dakle, jedna od opcija mogao biti hibridni sustav, e, tako da bi neke nadležnosti imala europska razina, a neke bi se prenijele na države članice i to je također naznačeno u izvješću. Čini se da bi to Europskoj uniji moglo pružiti nezavisan alat za istraživanje, ali da to možda nije toliko nužno uzimajući u obzir trenutni sporazum. To bi bilo skupo, to bi zahtjelo dosta resursa i trebalo bi vremena da se takav sustav uspostavi i isto tako da se održava. A također bi za to morali isto tako uspostaviti potpuno novu bazu podataka. Stoga komisija ne misli niti jednu od tih opcija predložiti, već ćemo to staviti na raspravu u vijeću i parlamentu i pričekat ćemo da vidimo koje su moguće sugestije za sljedeći saziv. Znam da ću biti dosta duga, ali poslije mnogo izvješća, želim biti što jasnije. Također smo se složili da ćemo imati zajedničku reviziju o sporazumu o PNR-u između Europske unije i SAD-a. To smo proveli ovo ljeto. Imali smo stručnjake koji su provjerili je li ministarstvo unutarnjih poslova SAD-a u skladu što se tiče njihovog rada sa tim sporazumom. I ustanovili smo da oni doista rade u skladu sa odredbama i sporazuma. Oni filtriraju zrakoplovne podatke koji isto tako nisu nikad pristupili osjetljivim podacima, te isto tako se radi slučaj po slučaj i imamo pismene, odobrenja i na, tome smo bili vrlo strogi. Naravno, postoji još dosta mogućnosti da se da, taj sporazum poboljša. Mogli bismo učiniti više što se radi e, o brisanju podataka i to već od danas se događa to da se to odvija nekoliko dana kasnije nakon, što se prikupe podatke kada se sustav aktualizira. Također gledamo kako se može koristiti metoda puša i pula, korištenje Pula je u opadanju, samo 0,13% svih podataka PNR-a je prikupljeno PUL metodom i kao što znate krećemo se za, za iduće ljeto prema potpunoj metodi push. Također gledamo kako možemo poboljšati uzajamnost, kako možemo pojačati policijsku suradnju, kako stoji u, u sporazumu, kako možemo stvoriti veće sustave transparentnosti za mogućnosti e, isto tako žalbi. Izvješće kaže da imamo i obvezu da se u okviru 48 sati obavijesti komisija kada se pristupi osjetljivim e, podacima. Također e, ima zahtjev za proporcionalnošću pri, e, pri razmatranju podataka i imamo isto tako i nediskriminatorne uvjete. A sve to kako bismo se što prije približili metodi PUSH koja bi trebala stupiti na snagu iduće ljeto. Na kraju želim reći još nešto o raspravi TFTP-a i vašem pozivu da se ukine taj sporazum. Uzevši u obzir one medijske navode koje smo svi pročitali o pristupanju podataka e, označenog e, pružatelja usluge u Europi od strane SAD-a, a ne, što nije u skladu s ugovorom, ja sam odmah prema članku 19. u sporazumu zatražila da se to provjeri. Imali smo niz kontakata preko telefona, ali su tako sam se sastala i osobno konzultirala sa tajnikom Davidom Cohenom u Briselu i u Washingtonu prošli tjedan. Ja sam također bila u Bijeloj kući te sam se sastala sa medijskim savjetnikom predsjednika. I tajnik Cohen i ostali su mi pismeno potvrdili da američka vlada nije, od kad je sporazum stupao, stupio na snagu, pristupio podacima o pružitelja. i ja sam vama također poslijedila ta pisma tako da ih možete sami počitati. Razgovarali smo o svim elementama ja nisam dobila nikakve dokaze da je došlo do kršenja, nismo ustanovili da je bilo kršenja sporazuma u bilo kojem smislu. Također smo bili u uskom e, kontaktu sa pružateljem što se tiče programa Swifta i oni su također rekli i potvrdili da sporazum nije bio prekršen. Naravno da ćemo i u budućnosti pripaziti na ovo te ćemo već sljedeće proljeće provesti drugu reviziju. Uzevši to u obzir, ja sam e, odlučila prestati sa konsultacijama. Jučer na večer sam e, o tome obvijestila američke vlasti, isto tako sam vam proslijedila i to pismo. Kao što vidite, mi smo e, se sada dogovorili oko niza mjera za izazivanje provjerenja, jer je došlo do neprovjerenja između Amerike i Europe. Odlučili smo se povećati transparentnost, povećati ulogu i uključivanje obih strana u ove, ove procese. Kao mnogi od vas i kao e, građani diljem Europe, još uvijek smo potresani zbog ovih navoda koje je rekao e, gospodin Snowden i činjenice da e, i navoda da je NSA pristupao podacima u velikoj količini. Mi smo još uvijek uzurani zbog toga i doista bit će potrebno stvarno provesti dosta mjera za to da povratimo povjerenje. U današnjoj izjavi smo isto tako to e, izjavili, te smo povjerili povjerenici Redding i Katie Ashton da razmotre mjere na kojim se može ponovno izgraditi povjerenje. Razgovarali smo isto tako o reformi o ključnim podacima Razgovarali smo o tome da se nadamo da ćemo uskoro završiti do ljeta ili e, eventualno proljeća još jedan sporazum sa Amerikom. E, odlučili smo da moramo točno definirati e, određene propise iz dogovora Safe Harbor. Rekli smo da moramo imati međunarodne razgovore o tom okviru. Te smo isto tako jako angažirani s američkim kongresom i da vidimo kako one reforme koje, o kojima se raspravlja u, u američkom kongresu, u američkom senatu, kako one mogu imati pozitivne eh, posljedice na naš odnos i kako bi NSA imala bolje granice oko toga što smije učiniti. To bi moglo imati dobre učinke na nas, a i za druge građane trećih zemalja. Neki od vas su posjetili kongres. A im znate isto tako i da su mnogi američki građani e, bili vrlo uzvani zbog ovih navodnih događaja. To je, gospođo predsjedavajuća, ukratko ono što sam htjela reći. Znam da će vjerojatno biti dosta pitanja. Ja ću pokušati što detaljnije na njih odgovoriti. Naravno, uzavši u obzir da možda niste mogli, imali, imali vremena pročitati sve dokumente, budući da ste ih tek dobili, ali htjela sam biti ovdje što prije s vama e, kako bih vam ipak odgovorila na pitanja. Da, istina je da imamo niz govornika koji su zamolili e, riječ, no prije nego što pređemo na to, želim samo spomenuti da će gospođa Reding 9. prosinca doći na sastanak u našem odboru, te će isto tako nas izvijestiti o, o zaključima transatlantskog e, odbora zakonodavaca i o reformi dogovora Key Harbora. Dakle, to će biti odmah na početku plenarne sjednice u Strasburgu. Vi ste isto tako naglasili da treba e, ponovno izgraditi povjerenje između Europljana i e, SAD-a. Ovo su dosta dobra izvješća i to nam je drago, no s druge strane znamo da je situacija ozbiljna zbog toga što postoji manjak nepovjerenja nakon ovih događaja o kojima smo svi razgovarali. Onda možemo zaposnuti sa svim zastupnicima, sa komentarima i pitanjima, pretpostavljam. Koliko vidim, možemo početi sa gospodinom Moraesom. Izvolite. Mr. Voss. Mr. Voss. who I haven't seen, sorry. Then you might... Ispričavam se, kolege nema, onda možete vi početi. Hvala vam. Kao prvo vam želim zahvaliti na izvješću. To nas doista malo umiruje i drago mi je što ste to vodili na vrlo intenzivan način što se tiče istrage. Mene zanima, vi ste govorili o tome da postoji prostora za poboljšanja. Is it okay now? Izvolite, ukratko još jednom. Dakle, još jednom. Puno vam hvala na vašem izlaganju eh, ovih okolnosti, na tome što ste prikazali istragu. Vi ste govorili o tome da postoji još eh, mogućnosti za poboljšanja. Mene bi zanimalo kakva je kakvoća tih poboljšanja. Radili se tu općenito o onome što smo mi dovoljili kao sporazum i da kažemo da je to općenito u redu, ali da postoje neki detalji oko kojima se moramo izjasniti, jesu li to onda ta poboljšanja ili su e, to poboljšanja gdje bismo rekli hm, radi se tu o velikom, velikom velikim manjkavostima što se tiče e, rupa uz zaštiti podataka. Dakle, radili se to, radili se to o nečem dodatnom kako bi se još bolje zaštitili, postavili bolje granice ili se tu radi o vrlo značajnim manjkavostima. To bi me zanimalo. Evo, to je, to je sve. Thank you very much. I think we can go on. We can go like some... Evo, hvala vam lijepa. Mislim da možemo nastaviti sa pitanjima. Gospodine Morais, izvolite. Hvala Kinga. Da, ja se također slažem da trebamo sagledati ću napred i hvala gospođi povjerenici što je došla. Jasno je da mm, nemamo prilike vidjeti i dubinski proanalizirati priopćenja i dati našu reakciju, no vi ste komunicirali s nama i sve ste učinili pravovremeno kada je riječ eh, o komunikaciji sa tajnikom Kojenom, tako da tu nema nikakvih primjedbi. Također u budućnosti proces savjetovanja Nadam se da će dovesti do bolje transparentnosti i boljeg sustava nadzora i to je svakako povoljno. Dakle, vidimo da postoji komunikacija i zahvaljujući tome budućnost izgleda bolje i također e, slažem se sa pitanjem gospodina Vosa, dakle da treba vidjeti koja je kvaliteta tih poboljšanja, a to ćemo moći procijeniti s vremenom. Dakle, trebamo odraditi svoj posao i sve to ocijeniti. Također, mislim da trebamo za sada vidjeti sljedeće, odnosno um, dolazim do srži cijelog pitanja, odnosno trebamo vidjeti gdje ćemo zaključiti ovo poglavlje. Tu se govori o zaključivanju poglavlja i također o činjenici da SAD zna da je došlo do povrede podataka. Dakle, mislim, moramo zaključiti to poglavlje i vratiti se rezoluciji od listopada. Dakle, želim još se podsjetiti sve da smo, kad smo tražili privremeno ukidanje TFTP-a, E, tri navedena od preduvjeta su zadovoljena, a glavne primjedbe su bili navodi o nezakonitom e, pristupu NSA podacima i također u vašem pismu od 26.11. neku Kojenu rekli ste da savjetovanje treba popratiti informacijama koje ste primili od pružatelja usluga i drugih izvora i zaključili ste da ne postoje elementi da je američka vlada postupala protivno svist sporazumu. Dakle, da nije došlo do kršenja, razumije da će ga nastaviti poštivati. E, koliko smo razumjeli, savjetovanja su se isključivo osredotočila na to e, je li došlo do provale u SWIFT sustav i jesu li NSA i druge vladine organizacije imale pristupa SWIFT podacima. No, primjedba koju smo mi e, u komisiji vijeću u našoj rezoluciji u listopadu je se odnosila na pristup financijskim podacima kroz druge izvore nego što je SWIFT. I tu želim naglasiti da zastupnici nisu mislili na druge zakonite načine pristupa podacima, odnosno mm, druge sporazume, multilateralne sporazume i tako dalje. E, dakle, treba to još razjasniti i čini mi se da još to nije pomno razmotreno. Ti navodi nisu razmotreni i prije nego što zaključimo to poglavlje trebamo dobiti odgovor na te navode. Dakle, to pitanje je i dalje značajno i mislim da kao parlament nismo odradili svoj posao dok ne dobijemo opširan odgovor na to pitanje. Slažem se sa gospodinom Bosom, dakle trebamo analizirati sada kvalitetu naših stalnih odnosa, no ne možemo zaključiti ovo poglavlje dok ne dobijemo jasan odgovor na ovo pitanje. Hvala, Claude. Sofie Intveld, imate riječ. Da, hvala gospođo predsjedateljice. E, mi je drago što je povjerenica došla vama predstaviti ovu dokumentaciju i pročitala sam je sa velikim zanimanjem. Slažem se sa prethodnim govornicima. Klod je rekao da ne možemo još zaključiti ovo poglavlje i ako uzmemo kao primjer knjige, ja se sjećam knjige iz djetinjstva o bajkama kada govorimo o istragama gdje komisija traži i, odnosno pita NSA jeste li provalili naš sustav i protuzakonito uzimali naše podatke, a NSA kaže pa naravno da ne. To me podsjeća na bajku srven kapici koja pita velikog zlog vuka jesi li mi pojao baku, naravno da ne. To je, oprostite mi, nikakva istraga ti rekla da e, su oni proveli vlastitu reviziju i to je sjajno, ali kako možemo to provjeriti? Zašto nije došlo kako smo mi tražili do lokalne forenzičke tehničke istrage koja bi uklonila sve sumnje. Ako sumnjamo da je NSA protuzakonito došla do podataka, njih treba posljednje pitati jesu li to zbilja učiniti ili naravno još reći časna riječ nismo to se ne može ocijeniti kao istraga i doista me je dirnula ta njihova tvrdnja, ali ona nije uvjerljiva. Dakle, ako govorimo o mjerama za izgradnju povjerenja, to jednostavno ne drži vodu. Također, Europski parlament je tražio suspenziju TFTP-a ili SWIFT-a i odgovor Europske komisije je bio sljedeći. Mi ćemo zanemariti taj poziv, a umjesto toga ćemo predložiti Europski TFTP. Dakle, to opet ne podiže povjerenje. Usput mi smo tražili da se izistira na prikupljanju podataka, ne na cjelokupnom TFTP e, sustavu. Također, dopustim je da pročitam obrazloženje ili opis razloga zašto se odbacili sustav za prikupljanje podataka na europskom teritoriju. Čini se da smatrate da bi taj sustav značio da će američki stručnjaci moći prikupljati podatke izravno iz baze podataka Swifta. Ne, mi smo htjeli da oni od nas traže konkretne podatke, a onda će naši stručnjaci prikupiti te podatke. Ne znači da bi američki stručnjaci imali izravni pristup. I također ono što mi je zapelo za oko je sljedeće, dakle tu kažete da oni to ne bi mogli sami učiniti kao svi zato jer sadašnja baza podataka ne dopušta pretrage na temelju osobnih podataka. No nije li to zapravo cijeli, cijelo polazište sporazuma? Ako oni ne mogu staviti na raspolaganje konkretne podatke, onda po definiciji tu vi tvrdite da oni tehnički mogu samo davati paušalne podatke a e, zapravo to znači da je po definiciji taj sporazum ništavan. Jer mi nastojimo zapravo smanjiti prijenos takvih podataka. Evo, ako ovo pomno pročitam, doista moram e, iskreno reći da me niste razuvjerili, a što se mene tiče, treba podići povjerenje i poduzeti takve mjere, ne samo između Europske unije i SAD-a, nego između parlamenta i e, komisije parlamenta i vijeća i između vlada i građana, to uključuje i izvršne vlasti poput Europske komisije. Ja se nadam da ćete me razuvjeriti nakon što pomnije pročitam dokumentaciju, ali za sada, kao što je Claude rekao, ne možemo zaključiti ovo poglavlje, barem što se mene tiče. Hvala, Sofi i gospodin Kirko. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja se uopće ne slažem sa posljednjom govornicom. Da, zabrinulo bi me da se slažete. Samo želim pojasniti da e, cijenim rad komisije. Napokon e, to je u nadležnosti komisije i ja bih rekao da to nije u nadležnosti Europskog parlamenta, a komisija je odradila svoj posao učinkovito i brzo i čestitam povjerenici Marslom na obavljenom poslu na ovom pitanju. Također pozdravljam to što je komisija provela reviziju sadašnjih sporazuma i mm, ja bih e, mislio da bi svima bilo dovoljno da budu zadovoljni. Dakle, treba ponovno izgraditi povjerenje, tu je bilo nekakvih otvorenih pitanja i problema i pozdravljam dijalog koji je e, u tijeku u ovom trenutku želim još naglasiti, a to će sigurno i kolega očekivati da kažem, da su SAD jedan od naših najvažnijih saveznika u suzbijanju organiziranog kriminaliteta i terorizma i moramo iznaći načine kako bismo surađivali u budućnosti po tim pitanjima i moramo biti opresni kada iznosimo naše političke stavove da ne ugrozimo sigurnost europskih državljana. To je naravno od ključne važnosti i trebamo razdvojiti pitanje prikupljanja obavještanih podataka i e, svakodnevnih e, policijskih e, istražnih mjera i radnji, jer mislim da je tu postignuta vrlo visoka razina suradnje. Također pozdravljamo uvođenje DFTS-a, sustava za praćenje financiranja terorizma, ali to da biti podložno europskom zakonodavstvu. I također dopustite mi da kažem sljedeće, budući da ovdje sad već slijedim niz godina, pokušati unaprijediti europski PNR sustav, dakle ako tome logički pristupimo, oni koji su nezadovoljni odnosom sa SAD-om bi htjeli da se cijeli PNR sustav regulira diljem Europe. Dakle, tu imamo neka, neka za koja smatram da je teško razriješiti. I na kraju dopustite mi da kažem sljedeće. Svi ovi sporazumi su bitni za sigurnost ljudi u Europi i također mi je drago da je Europol siguran u učinkovitu provedbu sporazuma i da oni poboljšavaju sigurnost i također Ovi e, podaci o putnicima su se pokazali ključnima u reakciji na brojne terorističke napade, e, uključujući i e, bombaški napad na, u Engleskoj također na slučaj u Osu. Dakle, Europski parlament govori o sigurnosnim mjerama, ali zapravo nije spreman pružiti novi pravni okvir za državljane diljem Europe. Ja e, bih htio se osvrnuti na neka pitanja o kojima nešto i znam, no a u međuvremenu mislim da trebamo čestitati komisiji jer kao što sam rekao na samom početku zapravo je ovo u nadležnosti komisije i mislim da je komisija izvršila svoju dužnost jako dobro i na to, zato ih treba pohvaliti. Hvala vam lijepa. E, želim zamoliti sve da budu što kraći kako bi dali priliku svima da uzmu riječ, svima onima koji su zatražili. Kolega Albrecht imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. I hvala gospođo Malstrom na ovoj prezentaciji. Dopustite mi da kažem da u cijelom e, paketu komunikacije koji je vrlo koristan za e, sadašnje pregovore, vidim ipak nekoliko pitanja. Dakle, tu je cijelo pitanje prijenosa podataka, protoka podataka, pravila o zaštiti podataka i mislim da se trebamo usredotočiti na te aspekte i također uzeti u obzir ogromnu razmjenu podataka s obje strane Atlantika u okviru sporazuma Safe Harbor i također u okviru drugih sporazuma o sigurnosti i trebali bismo imati krovni sporazum o zaštiti podataka kao što smo tražili kao parlament u trenutku pregovorima o tim sporazumima o razmjeni podataka. Dakle, da nam je potreban taj krovni sporazum i doista molim vas da me pomno saslušate. Dakle, podastrite nam jedan e, sporazum koji možemo usvojiti ovdje u parlamentu. To je od ključne važnosti, a naravno to mora uključiti i promjenu pravne osnove osade u koja bi obuhvatila također i temeljna prava europskih državljana koja se u ovom trenutku ne spominju kada je riječ o pravnom lijeku. To su neke od točaka koje smo uvijek spominjali u razmjeni podataka i trebamo izistirati na tome. No, mislim da je parlament donio mudru odluku da jasno kaže da nije došlo do napretka zapravo je došlo do kretanja u drugom pravcu, odnosno do zaobilaženja onih sigurnosnih mjera koje raspolažemo i naravno ako do toga dođe onda trebamo izvući zaključke a zaključke koje izvlačimo kao većina u Europskom parlamentu, oprostite mi na eh, uzimanju dodatnog vremena, ali moram to reći. Dakle, tražili smo suspenziju sporazuma TFTP, a mi smo to tražili, a vi ste to zanemari. To je ogroman institucionalni problem, zato jer ako Europski parlament postavlja zahtjeve, a komisija ih jednostavno zanomaruje, ne možemo to prihvatiti. I to smo spomenuli u rezoluciji koju je izglasala većina, da to ima također i negativne posljedice po parlament e, kada je riječ o njegovoj ispravnosti da usvoji buduće sporazume. Zato jer ne možemo utjecati na način na koji se te sporazumi provode i ne možemo također povući ni crtu gdje trebaju prestati ti sporazumi ako nas komisija ignorira. Kad je riječ o TFTS sustavu, priznajem da je sada spomenuto da um, TFTS sustav nije proporcionalan, ali kao što je kolegica Intfeld eh, rekla, tražimo dakle prikupljanje individualnih podataka, znači policijskih podataka o sumnji, o konkretnom riziku, a to je zapravo u samoj prirodi našeg sustava vladavine prava, a to sada ne funkcionira u ovom trenutku zato jer nemamo mogućnost pristupiti ovoj bazi podataka na način da pretražujemo sumnjive osobe i konkretne rizike. I još nešto na kraju. Danas čitam na Huffington Postu. NSA je prekupljala zapise o online sektoralnim aktivnostima i posjetu pornografskim web stranicama kao dio plana da našteti osobama za koje agencija vjeruje da šire govor mržnje. Dakle, nalazimo se u trenutku kada masovni nadzor ide u smjeru koji je potpuno neprihvatljiv i koji potpuno podriva vladavinu prava i demokraciju. Ja u vašim priopćenjima ne vidim da se to spominja. Mislim da je jasno da je masovni nadzor e, zapravo neuspio i moramo se odmagnuti od toga. Volio bih čuti da je nezakonit pristup, da nezakonit pristup osobnim podacima je nešto što treba istražiti. Zašto nije pokrenuta takva istraga? Ili je možda to pitanje, je li pokrenuta istraga u računalne napada na europske institucije, na vlade zemalja članica iz E, servera ili čak, e, tak, e, čak servera koje su na teritoriju Europske unije ili u rukama europskih poduzeća. Hvala. Želim samo još napomenuti da imam sedam zahtjeva za riječ e, i uskoro ću zaključiti ovaj popis. Ako svako si uzme pet minuta nećemo moći završiti na vrijeme, tako da vas doista molim da budete što kraći. Ne želim e, biti prestroga, ali molim vas e, da budete sažeti i da pružite mogućnost svima da se obrate povjerenici. Sada Kornelija Ernst. Hvala vam. Dopustite mi da kažem sljedeće, ne mogu drugačije, gospođo opovednice. Ovi dokumenti, ovaj sadržaj tih dokumenta, oni, to me podsjeća na dokumente na kraju DDR-a. Tamo se isto tako uvijek iznova spomenulo iznimno prijateljstvo sa Sovjetskim savezom i situacija u stvarnosti je bila potpuno drugačija i mnogi, mnogi ljudi su smatrali komičnim, tragikomičnim. Dakle, imam određen određenu averziju prema takvom neštom. A takva je, doduše, vaša nada, vaš optimizam i to vam ne želim uzeti, ali doista ono što stoji u izvješću, to u nikojem smislu nije dostatno. Evo samo da kažem jednu točku. Vi, tu smo vidite što smo sve postigli. Kada pogledamo u prilogu vaš popis, onda ćete vidjeti da se tu spominju događaj koji nemaju samo veze sa terorizmom. To možete sami pogledati, ja to sad neću spomenuti. Dakle, jednostavno je samo popisano ono što se u proteklih nekoliko godina dogodilo, gdje su terorističke skupine bile više ili manje uključene. To uopće nije dokaz za to je li Swift u tome imao neki udio. Reći vam iskreno, Swift bi samo onda imao učinak kada bi se putem toga putem tih bankovnih podataka spriječio neki zločin i to samo zbog njih. Dakle, to bi se samo moglo uzimati u obzir. To bi onda pokazalo da je neophodno potrebno ponovno imati takav sustav, a tu tu ništa ne stoje o tome, niti tehnički nam to ne kažete, niti činjenično na temelju stvarnih događaja. Tu nema apsolutno ničega. Te brojke znamo, te brojke smo već čuli od drugih ljudi to za mene nije napredak. Kao drugo, zahtjev za suspendiranje. Rekli ste nam da imate pismenu potvrdu i tu smo opet kod tog neraskidnog prijateljstva da se nisu u nerazmjernoj količini pristupalo podacima. Kakav dokaz imate za to? Kako možete znati da je to doista tako? Takvo jamstvo to vam bilo tko može dati, pa ja ili netko drugi. Dakle, konkretno, koji podaci, koje činjenice, koje informacije, koji dokumenti su vam predani kako bi vam se pokazalo da je to doista tako. I sljedeće, tko je ikad istraživo ili tko još istražuje kako je došlo do toga da je NSA ušla u SWIFT. Je li netko s praktične strane provjerio to kako je do toga došlo? S naše strane, sa američke strane, od strane bilo koga na svijetu. Dakle, postoje neki konkretni rezultati, ne mislim ove pismene potvrde, nego konkretne, konkretne rezultate. I prije nego što ponovno pomišljate na novi način e, na koji bi se Swift mogao oblikovati bilo, kakav, e, bilo kakvu promjenu Swift e, kojem bi čak i NSA pomogao. Trebalo bi prvo razriješiti ta pitanja. Vi kažete to je gotovo i završena je istraga i u vezi Swifta i zahtjev za suspendiranje se u tom smislu može potpuno smetnuti suma. A vi niste ništa predočili. Rekli ste da su se oni pridržavali sporazuma. Pa da, to mogu ja reći. Koje imate konkretne dokaze o tome? Ja bih rado htjela da mi se nešto objasni, a da istodobno dobijem stvarno konkretne podatke. I samo da vam kažem na kraju, neznanje o stvarnoj situaciji. Mi kao Europski parlament, a i vi kao komisija, pa i vijeće, se blamiramo pred našim građanima koji će sljedeće godine izaći na izbore. Koga bi oni trebali izabrati na temelju toga da niti ne možemo temeljne, e, im temeljna prava osigurati. Krše se prava i to se smatra potpuno sigurnim i vi mislite da ćemo mi to prihvatiti i da ćemo još na to trošiti novac. To je za nas nepodnošljivo i stoga ovo sve možemo samo odbiti. Hvala vam. Kolegica Sipel, budite što kraći. Moram iskreno reći da sam nakon ove prezentacije, a niti ja nisam imala, naravno, dosta vremena ovo pročitati, da sam iritirana. Povjerenje prema SAD-u je narušeno, povjerenje treba ponovno izgraditi, no već unaprijed imamo povjerenja u izjave Sjednih američkih država. To smatram izvrsnim. Ja sam iritirana i zato što je jedna od mjera za izgrađivanje povjerenja koje ste naznačili uopće ne spada u vaš, vašu nadležnost, to je zaštita podataka. A isto tako želim naglasiti da kako paket o zaštiti podataka Europske unije, tako i krovni sporazum sa Sjednim američkim državama, sa ovim događajima koji su narušili povjerenje nemaju apsolutno nikakve veze. Mi o tome raspravljamo već dvije godine. Zaštita podataka je potrebna i to je neupitno. No, to nema nikakve veze sa ovim prekršajima NSA. Dakle, to ne može biti mjera za izgrađivanje povjerenja. Mene tu zanimaju nove instrumente, nove mjere, novi način djelovanja što se tiče tajnih službi i sasvim svjesno koristim plural e, množinu, dakle jer se tu ne radi samo o NSA-u. I zatim nešto o Swiftu. Rekli ste zašto nemamo izvlačenje podataka na europskoj razini i tu se rekla da se radi o troškovima. Ja sam šokirana, ja sam stvarno ovdje potresena jer e, mislim da smo 50 milijuna eura koristili upravo za takve svrha, recimo za sustav nadzora granica. E, Europska komisija je sigurno da će taj sustav biti odličan i tu smo mnogo novca uložili unatoč kriza samo kada se radi o e, prikupljanju podataka u okviru programa SWIFT, onda nam je tu to preskupo. Zatim ste nam rekli da ne možemo se pridržavati standardima o zaštiti podataka koje smo se sami, nametnuli. Dakle, onda zapravo ni ne moramo štititi podatke ako sami ne možemo poštivati naše standarde o zaštiti podataka zašto uopće pregovaramo sa Sjednjim državama. I još jedna točka koju ste naveli je da ne postoji dodatna korist. I tu sam stvarno iritirana zato što smisao prikupljanja podataka nije sve te količine podataka poslati strancima, e, amerikancima, već sami filtrirati podacima i onda trećoj državi dati samo točno precizne podatke koji odgovaraju određenoj svrsi. I mislim da je to stvarno očita dodatna korist oko koje bismo se trebali pobrinuti. Ja sam e, jako užasnuta i mislim da čak ni detaljno čitanje ovog dokumenta neće promijeniti moje mišljenje. Mislim da će se i nakon ove rasprave moje mišljenje o našem dogovoru o PNR-u također ostati nepromijenjeno. Hvala gospođa Latford. Um, Hvala vam. Priznajem da sam iznenađena nečim što je rekla povjerenica Malmström. Hvala joj što je došla, rekla je da je da, da su zaključeni pregovori sa Ministarstvom financija o SAD-u, da to zapravo nije raspravljeno s nama u odboru, dok smo istovremeno mi većinom glasova tražili suspenziju sporazuma možda je trebala prije toga doći ovdje objasniti nam, to je bilo taktički vrlo dobro, zašto se sporazum ne bi suspendirao. Bojim se da to ostavlja mjesta za različita tumačenja. Zatečena sam time što niste pričekali kasnije sa tim pismom Ministarstva financija. Prije nekoliko mjeseci sam vas pitala, rekla sam da nikad nisam razumjela pismo gospodina Koena od, iz Rujna. Čini se da u tom pismu jasno stoji da te FTP nije jedini pristup podacima iz Swifta, to možemo razumjeti, zato što kada je riječ o sudskim pozivima, financijskim institucijama, organizacijama koje istražuju kriminalce, to se može razumjeti. Međutim, ja nisam imala prilike pročitati izvješće. Je li to pokriveno u izvješću ili postoje drugi kanali za doći do SWIFT podataka? Kojen je rekao da se TFTP koristi da bi se dobili podaci iz Swifta koji se nisu mogli dobiti iz drugih izvora. Priznam da naivno nisam mislila da oni nemaju više nikakve mogućnosti doći do svih podataka, da je to zadnja šansa. Ja sam mislila da je to prva šansa, odnosno jedina je tome iznenadilo. Nadam se da ću to doznati, da ću odgovor na to pitanje doznati iz vašeg izvješća. Postoji li više kanala ili samo jedan? Osim toga nisam pratila izvješće o imenima putnika na trećoj stranici. Govorili ste o tome da se tim podacima služe u borbi protiv terorizma, ali niste odgovorili na pitanje. Rekli ste da omogućava DHS-u da dođe do podataka. Međutim, pitala sam se gdje je dokaz da to zaustavlja terorizme. Ministarstvo domovinske sigurnosti nam nije dalo odgovor na to pitanje. Eh, Hvala vam, gospođa Veržija. Molim vas, budite kratki. Pokušat ću, gospođo predsjedavajuća. Kao prvo se želim priključiti zahvalama što se tiče toga da je gospođa povjerenica toliko brzo ovdje došla k nama nakon što je komisija tek sada, tek danas zapravo usvojila izvješća. Budući da nisam imala dovoljno vremena pročitati sve dokumente, samo ovako ovlašno, čitala sam i reakcije u medijima i mislim da ono što sam čitala je zapravo vrlo slično onome što je ovdje rečeno. Malo mi je čudna bila ova prezentacija, ovaj način na koji su održali prezentaciju o tome što se događa, gospođo Malstrom. U prvom dijelu ste govorili o učinkovitosti bobe protiv terorizma i dakle o zaštiti građana. Ja smatram da ta prezentacija nije bila zadovoljavajuća. Prije svega se priključujem onome što je rekla moja kolegica Kornelija. Čini mi se da nije jasno navedeno koja je tu korist tih sustava. Imamo popis e, tih e, zapravo stvari, ali ne vidimo jasno koja je njihova korisnost. E, kršenje prava podataka, osobnih podataka građana može biti ovdje na neki način iskorišteno samo pod izlikom borbe protiv turizma, a nema nikakvih dokaza. Parlament je dosta o tome govorio i vi ste to spomenuli u vašoj prezentaciji, dakle o korisnosti, o dodatnoj vrijednosti tih sporazuma. No ja želim vas podsjetiti da glavni cilj tih programa nije korist, ako to tako mogu reći, e, općenito korist, već korist koja se tiče stvarno postizanja rezultata, a tu se radi isto tako i o poštivanju temeljnih prava. Malo sam iznenađena jer sam više puta čula podatke e, iz e, Europola koji su bili prošireni a koji su bili jako zabrinuti, a prema vama to je bilo neutemeljeno. Zatim isto tako rekli ste nam da nemamo dokaza da je došlo do kršenja. Čini mi se da od lipnja sve ono što se pojavlja u medijima na neki način navodi određene sumnje ipak u tome. Pa me zanima na čemu se temeljite kada kažete da nema nikakvih dokaza o tome da je došlo do kršenja sporazuma. I još jedna zadnja primjedba. U potpunosti se, sam, slažem sa gospodinom Janom Albrechtom, postoji jedna temeljna načela, a to je načelo zaštite naših građana i tu je zapravo stanje stvari još uvijek isto, opet smo na nuli. Hvala vam. Ukoliko želite čuti odgovore, moramo požuriti. Gospođa Romero Lopez, izvolite. Gospođo povjerenice, dobili smo ovaj paket dokumenata, ali nismo mogli sve pročitati jer smo ih tek zaprimili. Međutim, nameće se jedno prvo pitanje. Onaj tko je radio reviziju nije vodio računa o svemu što se dogodilo o ovoj kataklizmi koja je uslijedila nakon izjava nakon dokumenata gospodina Snowdena. Dakle, imamo dojam da niste shvatili da smo mi tražili baš suspenziju TFTP-a. I upravo jučer su ovdje gostovali američki senatori i oni su isto preispitivali svoje odluke, postavljaju si pitanja što radi njihova obavještajna služba. Dakle, u tom trenutku nemamo povjerenja u njih, u njih i čak su kolege iz ebp govorili o potrebi suspenzije. Dakle, ovo nije dobro vrijeme za reviziju, zato što više nemamo povjerenja. Dakle, sada moramo razumjeti, shvatiti kako vratiti situaciju na bolje, kako poboljšati stvari. Dakle, ono što je Snowden odao je od ključne važnosti. Mi smo to već znali. Ali sada su Amerikanci shvatili da nije moguće kažnjavati e, terorističke zločine, pritom ne voditi računa o temeljnim e, pravima. Nema terorizma u telefonskim pozivima kancelarke Merkel. Dakle, izdano je povjerenje i moramo ga ponovno početi graditi. Dakle, govorimo o općem okviru za zaštitu podataka, o zaštiti od sudskog progona. Možda bismo u tom području mogli napraviti nešto konstruktivno, ali govoriti sad o ovom paketu dokumenta čini mi se da on pripada prošlom stoljeću i to 20. stoljeću, a ne 21. Hvala vam, gospodin Weidenholzer. Hvala vam. Meni je drago što ste tako brzo došli, gospođo povjerenice, no mislim da je to zapravo jedino što mi je pozitivno. Ja smatram da se ovdje radi o postupku gdje nas se sa ogromnom brzinom pokušava natjerati zapravo na nešto. Ja smatram da ovaj slučaj još dugo vremena neće biti zaključen i da nije primjereno prema Amerikancima izjaviti da je sve gotovo, a da se s nama prije toga ne porazgovara. Isto tako je neprimjerno da ti dokumenti dolaze sada k nama, Neke ste, neki su vidjeli ti dokumenti ujutro, neki prije sat vremena. Moji dokumenti su još bili topli kada sam ih zaprimio i ja sada ih ne želim pogledati i mislim da ćete morati doći ponovo k nama na još jednu raspravu jer mi nismo imali priliku proučiti dokumente. Priključujem se svim drugim kolegama koji su rekli da nije dovoljno pitati nekoga i samo reći da je sve utemeljeno i da nema kršenja, već e, za takvu jednu izjavu e, se mora provesti stvarno istraga. Dakle, ovaj slučaj još nije gotov, ovo poglavlje još nije zaključeno i mi ćemo to još, već, još više puta jasno i glasno reći u ovom domu. Radi se o kršenju povjerenja. Vi ste to s pravom napomenuli, mi nama treba povjerenje sa našim američkim prijateljima i tu se slažem, no ono što gubimo pritom je, a to je već kolegica rekla, povjerenje naših građana i građanki. To ovakav način postupanja dovodi u opasnost. I pitala bih vas također Pitao bih vas također možete li isključiti da je došlo do nekakve vrste špioniranja pri razmeni podataka, te me isto tako zanima kolika je količina, koliko podataka teoriških skupina konkretno je prikupljeno. I još jedna zadnja točka. Vrlo je dobro da ste poslušali i mišljenje naših e, kolega u kongresu. Oni isto tako igraju važnu ulogu, no postoje i europski parlamenti koji su jednako tako važni i koje, se, koje bi se trebali intenzivnije konzultirati. Hvala vam. Koliko vidim, kolegica Koraca Bild bi još htjela nešto reći, ali molim vas kratko, ovo da, prostite, ja nisam htjela komentirati ove tehničke stvari, pa da nisam proučila dokumente, a vidim da su drugi kolege vrlo dobro informirani prije nego što su pročitali dokumente, to govori mnogo. Ono što me zabrinjava je dok pokušavamo svi zajedno vratiti povjerenje u Europu, u SAD pitam se je li ovo pravi stav. Čuli smo ovo sramotno, nula bodova, sve je krivnja komisije, hoćemo li objaviti rat SAD-u, pa što predlažete? Hoćemo li biti evropski Netanjahu? Čak i SAD i Iran su postigli izuzetni sporazum koji je unutar sustava dva koraka naprijed, jedan nazad, jednog sustava u kojem koristimo Sofi dijalog. Mi razgovaramo sa SAD-om. Znaš zašto? Zato što mi nismo svjetski međunarodni kazneni sud za zločine. I ovo nije o cijelom prisluškivanju, o masovnom prisluškivanju koje nas šokira. Govorimo o dva specifična sporazuma to znači postojanje dvaju partnera. Mi definitivno s njima razgovaramo i ne mislim da ono što je u pismu znači da je dosje gotov, jer, odnosno dovršen. Jer vidim da unutra stoji da moramo intenzivirati nadzor, intenzivirati napore, što znači zajedno raditi, raditi više. To ne znači da sam ja zadovoljna, međutim velim da mi nismo sud, mi želimo povratiti povjerenje građana u Europu, osigurati najveću razinu zaštite podataka. Imamo vrlo slične ciljeve. Ne vidim da je ovo, ovo ovakav tretman ono što naš partner zaslužuje. Hvala vam. Povjerenice, kao što vidite, ovo je vrlo osjetljivo pitanje. Mogli smo očekivati ovakav tip primjedbi, kao što ste rekli na početku postoji velika zabrinutost eh, vezana uz agenciju NSA, nedostatak povjerenja u SAD i pravo, pismo, pravo pitanje kako povratiti ovo povjerenje, to je raditi zajedno slušajući jedni druge. Mislim da je važno saslušati druga mišljenja. Povjerenice imate riječ u kojima možete komentirati, odnosno odgovoriti na istaknuta pitanja. Hvala vam. Pokušat ću odgovoriti to je, na što je više moguće pitanje. Ispričavam se, znam da niste stigli pročitati izvješće, ali mi smo ga htjeli dostaviti što je prije moguće. Uvijek sam voljna ponovno se vratiti i odgovoriti na sva vaša pitanja. To u ostalom mi iz komisije pokušavamo kada odbori to od nas zatraže. Naravno sve što se dogodilo oko odavanja onoga što NSA radi je stvorilo užasnost diljem svijeta. Ljudi diljem svijeta su zabrinuti. To je čak i ljudi u SAD-u. NSA raste u nešto što se više ne može kontrolirati i vrši masovni masovno prisluškivanje što je zasigurno nezakonito na više načina i stvara nelagodu. To nije prihvatljivo i postoji čitav niz procedura koje su u tijeku kojima želimo vidjeti kako možemo sad odavdje nastaviti. Ono što se od mene tražilo je da pogledam jedan specifični sporazum, a to je TFTP. Osim toga, prije Snowdena su već bili pokrenuti pokrenute razne procedure koje su se bavile dodatnom vrijednošću TFTP, p-a, koje su se bavile podacima, odnosno imenima putnika imamo podatke o tome što se nalazi u tim imenima putnika, možemo vam ih dostaviti, imamo mogućnosti to učiniti. Osim toga možemo se pozabaviti raznim mogućnostima vađenja podataka. Dakle, bilo je smisleno danas doći sa tim podacima, ali to je samo jedan dio e, aktivnosti NSA. Komisija, ako dobro pročitate sporazum o TFTP-u veli da ukoliko postoji nedostatak e, u odnosima, ukoliko dolazi do povrede odnosa, da tada se, da se tada mora pokrenuti sistem konzultacija. Ukoliko se sporazum ne postigne u tom pitanju, onda se sporazum može suspendirati. To stoji u samom sporazumu. Ono što sam ja napravila je da sam pokrenula konzultacije. I nisam pitala e, sada jeste li prekršili sporazum, da jeste, dobro onda se nađemo. To je trajalo sate i sate pokušavajući e, naći. Odgovor o tome se mogli čitati u novinama, ali komisija nije policija, mi ne možemo pokretati istrage pokretati specifične istrage, možemo samo postavljati pitanja, odražavati dijaloge jer je to ono što mi činimo. A to smo i učinili i to mnogo dobili smo mnoštvo odgovora pojašnjavanja. Dobili smo pismena osiguranja od bijele kuće da su prekršili sporazum. To je najviše što možemo dobiti od strane sa strane komisije. Ne možemo dalje ići u tom pravcu. Nemamo dokaze da su oni prekršili sporazum. Ne možemo to dokazivati, imamo samo tvrdnje iz novina, ali to nije dovoljno da bismo mi zbilja dokazali te, te ta kršenja. Međutim, kao što vidite, mi se nadovezujemo na pismo e, gospodina Koena, e, gradimo na uspostavi povjerenja. Ne dovodimo pitanje sporazum, već se ovdje radi o nadzoru zastupnika kada je riječ o zaštiti podataka, uključujući se nadzor na e, nadležna tijela, radi se o transparentnosti kako bismo dobili potpunu sliku i tada obavili cjelokupni nadzor i pažljivo promotrili sporazum te ga revidirali idućeg proljeća. Dakle, radimo sve što možemo po tom ti pitanju i zasigurno ćemo se pitanjem ponovno baviti. Komisija je ta koja se službeno time pozabava, govorim o čitavoj Europskoj komisiji koja se bavila ovim pitanjem. Kada je riječ o kvaliteti izgradnje odnosa, predložili smo neke elemente u TFTP-u, neke elemente za koje smatramo da će e, poboljšati sustav e, imen, zaštite imena putnika, više transparentnosti, više informacija, statistika i tako dalje. Kako bismo dobili e, potpuni push sustav i to ćemo dakako podijeliti s vama i redovno ćemo tome izvještavati. Moramo učiniti, međutim, puno više stvari nisu e, izvrsne, nisu odlične. Mi smo dalje zabrinuti o tome što je agencija NSA radila kada je riječ o europskim građanima, o tvrtkama i zato smo uključeni u zaštitu podataka na koje vi radite, ali na ovaj sveobuhvatni sporazum za koje mislimo da će donijeti više jasnoće za naše građane. Možete pitati potpredsjednicu Reding kada vas posjeti više stvari o tom pitanju. Ona i državni tužitelj također su bili izuzetno e, zabrinuti o ovome i rekli su da će učiniti sve što mogu kako bi se dogovorili do ljeta o ovom pitanju. I predsjednik Obama je također istaknuo da ako se nešto može, da to ne znači da se mora, te još slijedi e, čitav niz razgovora o ovom pitanju u oba doma američkog kongresa. Mi ne samo da se nadamo, nego mi očekujemo da će se strože zakonodavstvo, ograničenja, nadzor, odgovornost, da će utjecati na zaštitu podataka i te da će europski građani biti zaštićeniji u tom smislu. Kada je riječ o dobivanju podataka. SWIFT je jedna mm, ukupnost podataka. možete dobiti cijeli niz podataka u, vezan za određeno razdoblje, ne za specifičnu osobu. Dakle, možete izvući čitav blok podataka i tu se mora razraditi sustav ekstrakcije podataka na razini Europe. Može se to učiniti? Može. I pokazali smo da se to može učiniti. Međutim, Pitanje je li to poželjno, ima li razloga za to, treba li se to učiniti sada, ima li sada potrebe za takvom bazom podataka, ja imam svoje sumnje u to, ali vi možete o tome, vi se možete o tome još očitovati i nakon naših prvih rasprava prije dvije godine niste odredili izvjestitelja e, od strane ovog odbora, te nisu bila izražena jasna stajališta o tome kako će se napredovati po ovom pitanju. Međutim, možete pročitati različite utjecaje, studije utjecaja, različita mišljenja i doći do vlastitih zaključaka te predložiti nešto što će iduća Europska komisija uzeti u obzir. Jasno mi da niste dobili sve odgovore, nemamo ih e, ni mi. Nemamo sve odgovore koje smo tražili od SAD o općoj raspravi o NSA-u. Mi ćemo nastojati vršiti pritisak, tražiti od vijeća da više surađuje u njihovom dijalogu sa SAD-om, ali kad je riječ o, ovom, ovim dosijejima, ovo je ono što smo postigli. To ne znači da je to za nas gotovo i da nastavljamo kao da se ništa nije dogodilo. Mi ćemo nastaviti gledati što se događa održavati, provoditi nadzor nad ovim eh, dosijajima i vratit ću se kad god to od mene zatražite. Hvala vam. Ono što mi možemo napraviti je da trebamo pažljivo pročitati izvješće, nažalost nije bilo dovoljno vremena za to. Bilo bi korisno nastaviti ovu raspravu eh, na, za nekoliko tjedana kada budemo imali priliku pročitati se dokumente i kada nam vi budete mogli dati nešto konkretnije odgovor. Osim toga mi moramo spremiti neke e, sugestije po ovom pitanju o povratku povjerenja zato što ne možemo odvojiti ove, ove dosije jednog od drugog, oni su svi međusobno povezani i povezani su sa odnosima SAD-a i Europske unije. Dakle, time ćemo se pozabaviti e, u skorijoj budućnosti i hvala vam najljepša hvala svima koji su se pokušali držati vremena u ovoj vrlo zahtjevnoj raspravi. Sada ćemo imati nešto manje vremena za iduću točku dnevnog reda, to je rasprava o e, sustavu profesionalnog osposobljavanja pravosudnih djelatnika u EU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 Okay. hello. Okay, I will give you the floor. <laughs> Sorry, I eh, we definitely... Eh, Definitivno moramo nastaviti nakon onog kontroverznog pitanja otprije. Nadam se da će ovo biti nešto manje kontroverzno. To je rasprava o izobrazbi pravosudnih eh, djelatnika. Komisija je u ožujku predstavila tu schemu kako bi poboljšala prekograničnu suradnju policije, carinskih službi i ostalih nadležnih tijela. Važan element u ovom ambicioznom cilju je uska suradnja različitih europskih agencija i stoga mi je drago vidjeti da imamo ovdje zastupljeno više agencija. Danas ih je više zastupljeno ovdje u ovoj sobi za sastanke. Imamo velik broj govornika. Gospođa Matiju koje trebala biti izvjestiteljica za ovaj zasad nepostojeći dosje izrazila je svoje žaljenje što ne može nazočiti ovom sastanku. Ona se trebala pozabaviti cepolom, pitanjem koliko on može biti neovisan, odnosno odvojen od Europola. E, njega se to, također tiču ovi programi izobrazbe. To ćemo vidjeti da iz današnje rasprave, međutim vi ste slušali e, stavove različitih agencija kao i odbora Libe koji su bili protiv spajanja ovih dvaju agencija. Koliko ja znam, vijeće, odnosno 25 zemalja članica također su vrlo jasno protiv ovog spajanja. To je jedan aspekt, ali svakako dio današnje rasprave. Dakle, pošto gospođe Matiju nema, zamolila bi gospodina Pribea da iz, eh, agencije, iz komisijske agencije HOME da uzme riječ i gospodine Pribe izvolite imate riječ. Thank you very much, and I will try to be very... Hvala vam, bit ću kratak jer je po vašem rasporedu moje vrijeme za riječ već isteklo. Komisija je u ožujku ove godine usvojila komunikaciju koja se tiče izobrazbe pravosudnih e, djelatnika, odnosno službenika i cilj ove komunikacije je zajednički koordinirani pristup te visoko, kvalitetan, kvalitetna izobrazba e, pravosudnih e, službenika naročitim naglaskom na prekogranična pitanja. Kao što svi znate, policija danas ima međunarodnu dimenziju i potrebno je zadržati tu dimenziju kod e, pravosudnih djelatnika. Ova izobrazba definira četiri područja gdje se govori o izobrazbi na europskoj razini, to će dodati dodatnu vrijednost e, izobrazbi na nacionalnoj razini. Ovdje se radi o poznavanju osnovnih europskih alata u prekograničnom djelovanju policijskih službenika, te se njima pruža i dubinsko poznavanje suradnje to obuhvaća i zajedničku izobrazbu policijskih službenika kada je riječ o odlasku na misije u treće zemlje, te dijeljenje najbolje e, prakse, podučavanje djelatnika, policijskih djelatnika u trećim zemljama. Komisija se drži da su e, elementi pod točkom 1 i 2 u kompetenciji nacionalnih vlasti, kada govorimo o proširenju najboljih e, iskustava, znanja, dok su elementi 3 i 4, kada se govori o specifičnom osposobljavanju, e, da su dijelom evropskih prioriteta. Želim vam dati jedan primjer. Kada govorimo o četvrtom dijelu ove scheme, izobrazba bi trebala biti integralnim e, dijelom civilnih misija Europske unije u trećim zemljama. To obuhvaća programe izobrazbe pravosudnih djelatnika. Primo što se oni pošalju na te misije, to su preduvjeti za sudjelovanje na ovim misijama i to bi trebalo biti prioritet kod civilnih misija u trećim zemljama. Danas je izvrsna prilika za razgovor o primjeni ove scheme, ali i da shvatimo potrebu važnosti koordinacije na europskoj razini, čiji je cilj zajednički pristup te izbjegavanje dupliciranja kompetencija, odnosno nacionalnih resursa. S tim u vezi komisija je zahvalna Cepolu koji organizira ovaj današnji događaj. S obzirom na e, napore uložene u razvoj ove sheme, pravo je vrijeme da se započne sa pripremom primjene iste. Komunikacija iz prošlog mjeseca sugerira da će CEPOL biti to tijelo koje će provoditi na terenu ovu schemu i to usko surađujući sa drugim europskim agencijama te ostalim dionicima. S obzirom na ograničenja u proračunu jasno je da se neki rokovi iz ožujka vjerojatno neće moći ispoštovati, međutim svejedno nam je drago što to ovaj događaj potvrđuje Cepol kao motor u ovoj schemi. Osim toga želim dodati da ćemo nastaviti u buduće sudjelovati u raspravama koje se tiču budućnosti Cepola. Međutim, s naše strane smo unatrag nekoliko mjeseci izrazili e, žaljenje jer smo zanemarili neke važne elemente djelovanja Cepola, a tiču se izobrazbe na razini Europske unije i trebamo to istaknuti kada je riječ o poštovanju principa subsidijarnosti, da je izobrazba policajaca e, nešto što će ostati u domeni zemalja članica. Hvala vam. Hvala vam. Mislim da se svi slažemo da je riječ o jako važnom pitanju. Zamolio bih, zamolio gospodina Šrjodera iz Cepola da se da nam se obrati. Hvala vam. Prije svega bih htio izraziti zahvalnost Cepola na sudjelovanju u današnjem sastanku. Ograničio bi se na tri glavna područja. Dao bih vam kratak pregled Cepolove strukture neke opće primjedbe kada je riječ o našem očekivanju o budućoj izobrazbi pravosudnih e, djelatnika, te koje će biti koristi od ovih e, schema u budućnosti. Prije svega neki, neke ključne informacije o Cepolu. Kao što znate, on obuhvaća se policijske akademije u Europi. To je njegova glavna snaga. On s jedne strane objedinjuje kompetencije ovih e, tijela te pruža izravnu pomoć partnerima u zemljama članicama kako bi poboljšali svoje aktivnosti u zemljama članicama. Osim toga aktivno tražimo jaču suradnju sa svim drugim europskim agencijama. ću vam jedan primjer, to su Eurojust, Frontex koji s kojima smo povezani tijekom zadnjih e, godina, dijelimo ključne kompetencije svojim aktivnostima, te nam to svima pruža mogućnost da naučimo više o djelovanju ovih agencija. Osim toga, naš cilj je poboljšati suradnju s Agencijom za temeljna prava. Ona je dijelom horizontalnih politika na razini EU, a te važan dio izobrazbe policijskih službenika. Osim toga želimo uspostaviti dobru suradnju sa nekim drugim tijelima, te mislim da smo na dobrom putu. Osim toga želimo na, nadići, želimo omogućiti suradnju između nadležnih tijela te znanosti. Za to nam je potrebna dodatna izobrazba. Osim toga, želim nekoliko riječi, riječi o našem poslovnom modelu obuhvaćamo čitav niz dionika iz zemalja članica, ali iz drugih europskih agencija. To od kad je agencija ustanovljena. Jedan od naših e, prioriteta su strateški, strateške izobrazbe. U tom području radimo vrlo blisko sa drugim europskim tijelima. Gotovo 40% naše izobrazbe se tiče pravosudnih prioriteta u zemljama članicama. Naše aktivnosti se provode na razini Policijske akademija u zemljama članicama, to sam već ranije istaknuo. Nudimo dodatne mogućnosti izobrazbe, seminare, konferencije, e-učenje. Uspostavili smo program policijske e, razmjene, te podržavamo izobrazbu na razini zemalja članica. Očekujemo da ćemo ove godine obuhvatiti više od 7000 sudionika u našim aktivnostima. Kada je riječ o našoj vanjskoj dimenziji, podržavamo naše partnere u području Zapadnog Balkana. Cepoli njegova mreža već sada igraju ključnu ulogu u gradnji kapaciteta policijskih službenika u Europskoj uniji. Kada je riječ o policijskoj kulturi, u Europi vrlo je važno međusobno poštovanje i suradnja. S tim u vezi imamo čitav niz aktivnosti koje okupljaju policijske službenike koje tada mogu učiti u tim prilikama omogućiti jedni od drugih i mislimo da je to vrlo važno kada je riječ o jačanju međusobnog povjerenja policijskih službenika. I nekoliko riječi o budućim aspektima pravosudne izobrazbe. Tijekom idućih mjeseci Europa treba odlučiti o primjeni štokholmskog programa. To će omogućiti nove prilike za izobrazbu policijskih e, djelatnika, međutim mi smatramo da nam ona daje dobar temelj za buduće djelovanje. U budućnosti moramo biti spremni raditi sa nešto manje sredstava, A da bismo to uspjeli moramo se fokusirati na kvalitetu u svim područjima. Želim vam dati neke primjere za budući razvoj. Moramo se pozabaviti kvalitetom kurikuluma, problemima certifikacije koji su dio naših programa izobrazbe. Moramo e, se pozabaviti kvalitetom trenera te uspostaviti sustav certifikacije za iste, bazu, evropsku bazu podataka o predavanjima predavačima, ali moramo voditi račune o kvaliteti onih koji pohađaju naše seminare, treniramo li, osposobljavamo li dobre ljude, ulažemo li u prave ljude, međutim sa manje e, resursa, o tome ćemo morati biti još precizniji. Vidjet ćemo što možemo učiniti sa ograničenim sredstvima. Potom je tu i kvaliteta mm, online učenja, moramo investirati u to područje, osježavati svoja znanja, svoja znanja s tog područja kada je riječ o izobrazbi policijskih službenika. A kada je riječ o dobrobitima ovog sustava, kao što je spomenuo gospodin Pribe, podržavamo komisiju u njihovim naporima. Imamo odnedavno pregled svih aktivnosti, svih dionika u ovom sustavu izobrazbe. I doista cijenimo načela izobraze policijskih službenika Mi mislimo da ono donosi jasnu strukturu odgovornosti na nacionalnim, regionalnim razinama, ali i na europskoj razini. I mislimo da se potpunosti poštuje princip e, subsidijarnosti i kada je riječ o ulozi agencija, mislimo da nam to daje dodatne podatke kada govorimo o europskim sinergijama. Jačanje mehanizama koordinacije je već e, vrlo dobro razvijen, međutim mislim da imamo, da imamo dodatnog prostora za razvoj resursa. Kada se radi o vanjskoj dimenziji izobrazbe, mislimo da je priprema za misije, policijske misije u inozemstvu, oslanjanje na tijela izvan Europe, da je to nudi mogućnosti za bolju koordinaciju napora, kako na razini zemalja članica, tako i na europskoj razini da možemo postići više, naročito kada govorimo o smanjenju sredstava. Mi smo spremni odigrati važniju ulogu u provedbi sustava izobrazbe i u budućnosti želimo tome značajne pridonijeti. Hvala vam. Hvala vam. I dala bih riječ kolegi Borobiju Leonu iz Španjolske. Molim vas da se držite svoga vremena od pet minuta koji su vam na raspolaganju kako bismo imali vremena za raspravu. Presidenta, muchísimas, muchísimas gracias por, por la invitación. Hvala vam lijepa. Na pozivu želim zahvaliti Cepolu koji mi je pružio priliku da iznesem gledište nacionalnih e, centara za izobrazbu s obzirom na e, osposobljavanje policijskih službi. Ja sam pripremio jednu kratku prezentaciju, zapravo htio sam vam dati jedan pregled centara za osposobljavanje policije u Europskoj uniji i pri tome sam uzao kao primjer španjolski model, odnosno onaj koji najbolje poznajem. Evo, Ukratko ću iznijeti četiri ili pet e, aspekata španjolske policije. Dakle, imamo nacionalne policijske snage, zatim imamo osposobljavanje u službi e, Guardia Civil i također ćemo vidjeti koje je osposobljavanje mogućnosti e, lokalnoj policiji koja je još druga agencija za provedbu zakona koja postoji u Španjolskoj. Zatim ćemo sagledati koje smo poteškoće tu prepoznali i vidjet ćemo koje su temelji za razvoj, e, dalje razvoj takvih e, programa za osposobljavanje u različitim zemljama članicama Europske unije. Ovo se odnosi na sastav španjolske policije. Dakle, tu imamo različitih policijskih snaga, ali imamo tu i sličnosti sa drugim policijskim snagama u Europskoj uniji. Kao što možete vidjeti ovdje, postotak policije je 5,2% u Španjolskoj, što znači da je to značajni postotak, a um, kada je riječ o policiji koja ovisi o državi, e, to je 155 tisuća službenika. Imamo dakle e, nacionalnu policiju i Guardio Civil, a također e, postoje i mehanizmi za koordinaciju koji osiguravaju učinkovitu suradnju između tih različitih policijskih rodova. E, ja sam e, spomenuo neke brojke, dakle imamo 155 e, tisuća policijskih službenika, dakle što nacionalne policije, što Guardia Civil. Koji je učinak policijskog osposobljavanja u našoj zemlji? Dakle, to obuhvaća sve ove policijske službenike u zemlji. Naravno, postoje ustavna načela na kojima se temelji sustav izobrazbe policije, odnosno jednakost, zaslužnost, sposobnost, transparentnost i to se odražava onda u konkretnom osposobljavanju po pitanjima sigurnosti i policijske istrage. Evo ja ću vam ukratko prikazati koje su tu glavne smjernice osposobljavanja i kako je zadao policijsko obrazovanje. Dakle imamo vijeće ministara koje određuje smjernice, zatim imamo ministarstvo unutarnjih poslova i ministarstvo obrazovanja koji određuju planove za obrazovanje i imamo programe obrazovanja i to je u nadležnosti načelnika policije i Guardi Civil. Dakle, to su integrirani sustavi u našem sustavu obrazovanja, ali svaki ima svoj ustroj, svoju strukturu. Institucije koje sudjeluju u osposobljavanju su policijske akademije, e, operativne jedinice, zatim e, ministarstvo obrazovanja, nastavnici i također e, i E, hjerarhija policijskih snaga koja može usmjeriti e, nacionalne planove prema potrebama koje su prepoznate u društvu. Evo samo nekoliko slajdova o sustavu policije i Guardije Civil. Dakle, oni su um, profesionalni korpus e, i treba završiti visoke studije. Dakle, to prikazuje da Mm, obrazovanje se događa u svim fazama, dakle imate e, i e, specijalistički studij i također napredne studije. Također posjećam e, da naš sustav izobrazbe državne policije je potpuno integriran u prostor visokog obrazovanja u Europskoj uniji, što znači da je u skladu sa načelima Bolonjske deklaracije. A kad je riječ o visokom obrazovanju Civile, recimo u poručni Civil, nakon kraja E, svog e, sudijskog puta je prikupio 380 ECTS bodova, znači što je jednako vrijedno visokoj stručnoj spremni, a e, u nacionalnoj policiji, dakle opet imamo početno obrazovanje policajaca, zatim napredno obrazovanje, specijalističke studije i ažuriranje. Dakle, možete postati policijski službenik i e, kao u osnovnom obrazovanju, a također i u specijalističkom obrazovanju. Evo, ovo je plan koji prikazuje karijerističko obrazovanje, profesionalno obrazovanje. Također e, imamo e, i prilagodbu sustavu visokog obrazovanja u Europi, dakle jedan policijski službenik nakon kraja studija ima jednako vrijednu diplomu kao masterski studij u skopu Bolonje i kako bi se tome pristupilo, naravno treba sveučilišno obrazovanje, dakle nakon eh, kada te specijalističke diplome, specijalističkih studija u trajanju od dve godine, dobiva master diplomu koja je jednako vrijedna kao ona koju izdaje sveučilišno Salamanki. Imamo Mm, na razne centre za obrazovanje policajaca koji odgovaraju mm, s kriterijima za centre izvrsnosti. Oni su akreditirani e, sa certifikatima za kvalitetu Europske, Europske unije, dakle sustav ISO recimo i ti sustavi su dijelom CEPOL mreže i to predstavlja i jamstvo kvalitete za samu aktivnost, odnosno djelatnost cepola Evo, nakon svega ovoga što sam rekao, evo nekoliko pitanja koja nas navode na razmišljanje, odnosno da li doista postoje osnove za učinkovitu i djelotvornu primjenu na razini zemalja članica. Ja bih rekao da postoje temelji za to, dakle sustavi su prilagođeni sustavu visokog obrazovanja u Europskoj uniji i u skladu sa sustavolojskim kriterijima koji su usvojeni, dakle oni se i provode, barem tako ja mislim, dakle i u početnom obrazovanju i u specijalističkom obrazovanju moguće je poštivati zahtjeve European Training Sime, odnosno Europskog eh, programa za eh, izobrazbu. I to je na kraju krajeva program koji može eh, predstavljati provedbu programa o izobrazbi osposobljavanja. Dakle, mreža Cepela može predstavljati na neki način mrežu obrazovanja u Europi i zato treba imati odgovarajuće resurse i odgovarajuću podršku na svim razinama. Pri tome također želim podsjetiti na stalnu potporu Europske komisije i drugih agencija iz područja pravosuđa i unutarnjih pitanja. Hvala vam lijepa. E, Čućemo još tri izlagača, ali budući da gospodin Ribe mora e, uskoro otići, evo molim vas da mu uputite vrlo kratka pitanja. I Kasnije ću zamoliti predsjednike Frontexa i Europola da nam se pridruže ovdje za predsjedateljskim stolom. A sada molim e, za pitanja upućena gospodinu Riveu. Hvala gospodine Brons, evo samo vrlo kratko konkretno pitanje. Ja ću nastojati biti kratak e, i zapravo sam e, podijelio pitanja za različite govornike, no Zanima me tko se ospostavlja, jesu li to članovi Europola, policijskih snaga, zemlja članica ili e, trećih zemalja, govorimo li o e, višim službenicima ili možda čak i instruktorima u zemljama članicama ili e, službenicima na granicama, recimo kojim kategorijama se bavimo, recimo kriminalitetom, koje se vještine uče i radili se jednostavno o tehnikama otkrivanja kaznenih dijela ili o materijalnom pravu. Evo, to su samo neka od pitanja. E, to je dovoljno sada za prvi trenutak. E, mislim da će gospodin Pribe moći na to govoriti. Hvala. Ja također imam e, vrlo kratko pitanje. Mm, razgovarali smo o tome da li treba spojiti ove dvije institucije, zato jer koliko smo saznali komisija je htjela uštedjeti sredstva, no nije jasno možemo li ih uštedjeti i samo prije mjesec dana smo saznali da je sveučilište u Strasburu pokrenulo Europsku školu za školovanje policajaca i komisija je financirala 90% proračun te škole što je u iznosu od gotovo milijun eura. Gospodin Schroeder je spomenuo Zapravo zadatak e, mapiranja je bio težak, odnosno bilo je teško utvrditi tko uči što i s obzirom dakle na e, taj postupak, e, tu se odvijaju i drugi postupci koji nastoje umnožiti broj ustanova za školovanje, za osposobljavanje. Tako da ja zapravo nisam u potpunosti shvatila izvješće komisije. Hvala. E, što, hvala vam što mi pomažete također da iziđemo u, susret svojim obavezama. Kao što je gospodin Bron rekao, pa neka od pitanja nisu u mojoj nadležnosti, dakle da, naravno da tu sve stoji što ste rekli, naravno e, zamisao našeg programa za osposobljavanje jesu osposobljavanje pripadnika policije u zemljama članicama i Europola, a to, ali uglavnom riječ je o, o službenicima, odnosno pripadnicima nacionalnih policijskih snaga koji se šalju Europol na izobrazbu. Imamo razne kategorije osposobljavanja policajaca i to je povezano sa onim trendovima koje sam pokušao opisati. Dakle, svakako ne nastojimo ograničiti ovaj program osposobljavanja samo na policijske službenike koji se bave prekograničnim poslovima, da se tako izrazim, ali to je jedan od prioriteta i jedna od prednosti, odnosno svjesni smo da sve više i više policijskih službenika se nalazi u situacijama gdje e, su zaduženi da rade prekogranično, znači na e, njemačkoj granici ili na drugim granicama. To je međutim jedan aspekt osposobljavanja, ali ono se svakako ne ograničava na to. Mislim da ne postoji nikakva zamisao da se ograniči osposobljavanje na e, tehniku otkrivanja kaznenih dijela. Vi ste spomenuli također i materijalno pravo. Ja ću nastojati e, objasniti da zapravo kao prvo nastojimo postići to da u svakom e, trenutku svaki policajac bude svjestan da postoji jedna e, dimenzija njihovog posla kojom se bavi europsko zakonodavstvo i europska politika i također da pritom budu svjesni mogućnosti koje im se nude poput Europola i kao što znate imamo u prijedlogu o Europolu jednu temu na raspravi, odnosno primijetili smo da kada je riječ o ponudi usluga od strane ali ono što nacionalne lokalne policije znaju se razrađuje na e, različitim, e, na različite načine u različitim zemljama članicama. Dakle, sve ovo što ste spomenuli bi trebalo ući u taj program, ali još ne možemo reći u ovom trenutku da bi to trebalo biti tako i tako. No, ono što smo nastojali učiniti, mislim da smo u tome uspjeli, jest odrediti četiri područja gdje postoje dimenzije koje izlaze izvan okvira nacionalne dimenzije osposobljavanja policijskih službenika. Evo, kada je riječ o ovom pitanju, ja nisam znao za to, ali upravo vidimo ovdje da je to dvogodišnji projekt Mm, nadam se da ćemo vam moći dati više podataka o tom projektu. Možda će vam se činiti proturječnim što promičemo ovaj program osposobljavanja policije u trenutku kada svi moramo štedjeti. Dolazi do rezova u proračunima što vrijedi i za agencije i to je, usputer budi rečeno, jedan od razloga zašto toliko nastojimo iznaći rješenja da djelujemo na troškovno učinkovit način. No, u početku dozvolite mi da kažem da se trebamo sporazumjeti oko političkih smjernica u osposobljavanju policije, a nakon toga osmisliti najbolji sustav unutar kojega to provesti i nakon svih savjetovanja i rasprava po raznim pitanjima u ovom području mislim da je ovo doista privlačan e, europski projekt koji se promiče na području gdje E, još obrazovanje je okrenuto samo o sebi i potrebama zemalja članica, a to nije kritika, nemojte me krivo shvatiti, a suočavamo se sa prekograničnim kriminalitetom. Hvala vam lijepa. Mm, svakako se slažemo da je osposobljavanje provoditelja zakona svakako važno Evo, sada možemo okrenuti dalje i zamolit ću e, da e, tri govornika u ime različitih agencija za ovo mjesto za predsjedateljskim stolom i ako nam preostane nešto vremena imat ćemo i raspravu. Evo, hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Hvala. first, uh, Hvala što ste došli i prvo ću zamoliti gospodina Velthema iz eh, Frontexa da uzme riječ. I molim vas eh, da eh, se pridržite zadanog vremena od pet minuta kako bi se i omogućili raspravu kasnije. Hvala, gospođo predsjedateljice. Evo ja ću ukratko predstaviti Europski okvir za e, sektorske kvalifikacije, za nadzor granica i otvrtat ću kako je to povezano sa europskim programom za osposobljavanje provoditelja zakona. Frontex ima jasan mandat kada je riječ o pružanju mogućnosti izobrazbe i e, edukacije za policijske snage koje su u funkciji nadzora granica. To je već jasno naznačilo Europsko vijeće u Tampereu kada je rekao da vanjske granice trebaju nadzirati specijalistički izobraženi stručnjaci i to je također spomenuto u našem mandatu. Dakle, sukladno mandatu Frontex će pružati potporu zemljama članicama u osposobljavanju nacionalne granične policije, što znači i uvođenje zajedničkih sustava izobrazbe i dokumenata. Dakle, polazeći od zaključka vijeća, uključujući i štokonski program i također strategiju za unutarnju sigurnost Europske unije također nakon procesa iz Bona i Kopenhagena, dakle to su procese koji se odnose na akademsko obrazovanje i također kopenhaškog procesa za strukovno obrazovanje. Dakle, to su sve dokumenti koji se bave usklađivanjem zajedničkim standardima, transparentnošću, mobilnošću i osiguranjem kvalitete. Kao što vjerojatno znate, Europski okvir, kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje je glavni instrument kojim se postiže usklađivanje mobilnosti i usporedivost kvalifikacija diljem Europske unije. Taj okvir ugovoren 2008. godine i on nalaže zajedničke standarde za svo obrazovanje u Europskoj uniji i to je zapravo ishod svih politika cijelog životnog učenja u Europskoj uniji. Svaka zemlja članica ima ili barem e, radi na razvoju nacionalnog kvalifikacijskog okvira NKOA e koji je razvoj europskog okvira što uključuje nacionalne elemente i politike. Europski okvir je zapravo um, poveznica između svih nacionalnih sustava i e, kvalifikacije se usvajaju putiv europskog okvira i on e, služi kao e, referenca za sve kvalifikacije. Već postoje brojni europski okviri u arhitekturi i poslovanju i tako dalje, ali europski okvir za graničnu policiju je, za pograničnu policiju je prvi svoje vrste u policijskim snagama. Dakle, taj okvir priznaje postojanje različitih organizacija i snaga koje imaju funkciju nadzora granica, a ovaj okvir je upravo usredotočen na e, potrebe nadzora granica, dakle ne bavi se drugim policijskim poslovima nego samo nadzorom granica jasno opisuje i definira zadaće pogranične policije u Europi i razgraničuje ih od ostalih e, poslova u području policijskog rada. Također taj okvir uklanja preklapanja u obrazovanju i također razmatra e, mogućnosti suradnje u područjima gdje dolazi do interakcije. Europski okvir je čitav niz zajedničkih standarda za obrazovanje granične policije i stvara također platformu za suradnju unutar Europskog programa za izobrazbu policijskih službenika i definira također obrazovanje prema mandatu svake agencije. Dakle, europski okvir za e, svu policiju se može ostvariti tako što će se razviti europski okvir u drugim sektorima, odnosno na području carine, policije i tako dalje. On osigurava također potporu za e, provedbu kompetenčkog procesa i također stvara e, sinergiju sa tim procesima. I također e, olakšava suradnju i koordiniraju pristup obrazovanju u provođenju zakona i također pridonosi boljoj identifikaciji i obuhvata e, programa za izobrazbu kao pretpostavke za postizanje koordinacije i izbjegavanje preklapanja od usrećenja poslova. Zapravo činjenica je da e, ciljevi europskog programa za, za izobrazbu provoditelja zakona su isti kao i u slučaju Europskog kvalifikacijskog okvira za nadzor granica. Proces razvoja sektorskih e, kvalifikacija i okvira s njime u vezi je zapravo važan konačan ishod. Treba započeti rad na tome utvrđivanjem e, vrsta radnih mjesta koja poslove također međusobnog priznavanja e, tih različitih funkcija i kvalifikacija i e, sa međusobnim e, priznavanjem i kreditacijom. Usporedivost je od ključne važnosti u tom smislu. Frontex primjenjuje sektorski kvalifikacijski okvir za razvoj i reviziju osposobljavanja i također započeo sa prijevodom europskog okvira i e, kvalifikacijom nacionalnih stručnjaka u edukacijama koje se bave europskim okvirom i također provedba europskog programa za osposobljavanje je osigurana za E, sve policijske službenike koji imaju ulogu nadzora granica diljem Europe. Frontex je na taj način dao značajan doprinos provedbi europskog programa za um, osposobljavanje provoditelja zakona tako što je razvio ovaj okvir za um, nadzor granica i također se je savio na raspolaganje tu metodologiju svim ostalim agencijama. Evo, gospođo predsjedateljice, dozvolite mi da na kraju kažem da je Europski okvir za pograničnu policiju doista značajan doprinos Europskom programu za usposobljavanje policijskih snaga ili provoditelja zakona. E, hvala vam lijepa na ovom pregledu, a sada ću zamoliti gospođu Egnor da uzme riječ na pet minuta najviše. Hvala vam lijepa. Ja sam ovdje u ime Agencije za temeljna prava i ja ću zapravo biti džavlji odvjetnik u ovom kontekstu na neki način. Ova agencija je uklopljena u mrežu Agencija za pravosuđe i unutarnje poslove i a mi u agenciji nastojimo unijeti perspektivu i dimenziju temeljnih prava u sve djelatnosti tih agencija podaci koje prikupljamo u našoj agenciji mogu pružiti i dokaze, također mogu agencijama za pravosuđe i unutarnje poslove e, poboljšati operativni rad i operativne reakcije. Dakle, mi nastojimo tu istaknuti dimenziju temeljnih prava, recimo kada je riječ o trgovanju ljudima, što je jedan od najvećih e, problema s kojima se suočavaju te agencije. Dakle, mi u Agenciji za temeljna prava u suradnji sa ostalim agencijama za na tajne poslove nastojimo e, istaknuti upravo gledište žrtava u tom e, kontekstu. Evo, to je jedan kratak mali primjer toga kako izgleda ta suradnja. Naravno, nastojimo analizirati temeljna prava i pomoći pri integraciji i pri uklapanju temeljnih prava u odabrane djelatnosti Agencija za pravosuđe i unutarnje poslove. Dakle, mi u Agenciji za temeljna prava. Pozdravljamo to što je komisija izdala priopćenje o programu za osposobljavanje provoditelja zakona i što se u tome temeljna prava smatraju dijelom e, potrebnog znanja koje moraju raspolagati policajci. Dakle, mi ne možemo u Europskoj uniji e, govoriti o, o policijskom radu bez e, temeljnih prava i to treba također se uklopiti u osposobljavanje, odnosno policijski službenici moraju imati i znanje i vještine koje će im omogućiti da e, se profesionalno ponašaju i da poštuju temeljna prava. Tijekom proteklih nekoliko godina Agencija za temeljna prava je prikupila brojne dokaze koje su relevantni za provoditelje zakona i za osposobljavanje u tom smislu. Zapravo mi ljudima u Europskoj uniji pružamo informacije o diskriminaciji, o policijskom zastupljavanju i pretrazi također i o zločinu mržnje nad ženama ili o zločinu mržnje koji je se počinja nad pripadnicima LGBT zajednice i zapravo ključni nalazi ovih analiza jesu da E, postoji sustavna viktimizacija ljudi u prijavljivanju, u policiji, u prijavama. I to je ono što moramo uzeti u obzir kada osmišljavamo programe osposobljavanja provoditelja zakona i policije u budućnosti. Nešto što su anketirani ljudi objasnili da e, zapravo ne prijavljuju policiji te događaje jest nedostatak povjerenja, odnosno da policija ne bi mogla niti ništa učiniti, a također se boje i diskriminacije od strane policijskih službenika i njihovih predrasuda. Evo, ja se sada ne želim tu nadovezati na raspravu o mjerama izgradnje povjerenja, ali mislim da tu imamo i značnu poliku za policiju, odnosno treba izgraditi povjerenje u policiju svih dijelova društva, što je svakako od ključne važnosti u tom smislu. Naravno, obrazovanje i osposobljavanje stvara jednu organizacijsku kulturu koja je odgovorna, transparentna i koja se temelji na temeljnim pravima. Hvala vam lijepa. A sada ću zamoliti gospođu Manke iz Europola da uzme riječ na pet minuta, najviše opet. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Evo kao prvo želim vam zahvaliti na tome što smo je pozvali da danas budemo ovdje. Hvala odboru i hvala Sepolu što su nas pozvali. Ovom prilikom želim naglasiti izvrsnu suradnju koju imamo sa Cepolom po pitanju obrazovanja i osposobljavanja, ali također želim dati jedan pregled onoga što mi radimo u Europolu. Mi u Europolu često zaprimamo zahtjeve od zemalja članica da omogućimo operativno osposobljavanje iz policijskih postupaka i radnji ili analizi, analitici. Dakle, mi smo doista zadovoljni kada nam se pruža mogućnost, kada su nam pružili mogućnost da se uključimo u utvrđivanje potrebe za osposobljavanjem u Europi u pripremi ovoga programa. I doista smatramo da strukturirani pristup osposobljavanju europskih provoditelja zakona će učiniti osposobljavanje učinkovitijim. Također vjerujemo da ovaj program za osposobljavanje provoditelja zakona će značajno pridonijeti razmini znanja i razradi zajedničkih standarda u um, radu provoditelja zakona u Europi. Naravno, podržavamo taj program i uvjereni smo da će on pomoći uvećati znanja i vještine koje su potrebne europskim policajcima, provoditeljima zakona kako bi suzbili prekogranični kriminalitet na najučinkovitiji način i također želimo izraziti našu vjeru da CEPOL treba igrati ključnu ulogu u koordinaciji provedbi ovoga programa i to je zapravo prirodan odabir. CEPOL, kao što je gospodin Šrder spomenuo, ima izravan pristup e, i nastavnicima i znanju koje je potrebno ili putem e, nacionalnih e, policijskih akademija, a također može i prikupiti potrebno znanje od Agencija za pravosuđe i unutarnje poslove. Također, Europol i CEPOL su u proteklih nekoliko godina u tom smislu su surađivali i mi smo pružali edukacijske tečajeve u okviru e, CEPOLA. Organizirali smo zajedničke tečajeve po pitanju analitike, kriminalne analitike, ali također i na području računalnog kriminaliteta. Ova suradnja je dovela do razrade najboljih praksi i standarda Primjerice, imali smo program osposobljavanja za instruktore, odnosno um, omogućavali smo um, lokalne djelatnike da drže vode edukaciju na vlastitim jeziku. Također smo razrađivali i module za učenje online i razne nastavne programe. Također um, želimo pridonijeti tome za predavanjima i stručnjacima u našoj profesionalnoj mreži kako bi ovaj program doživio uspjeh. I na kraju želim istaknuti da e, smatramo da e, moderne metode nastave će odigrati važnu ulogu jer će nam omogućiti da dopremo do šire publike i na taj način položimo temelje jednoj europskoj policijskoj kulturi. Hvala vam lijepa. Hvala. Evo sada imamo jasniju sliku o, ovom složenom programu osposobljavanja u Europi. Ne znam imaju li zastupnici još neka pitanja. Nema ih previše. Evo ja imam samo jedno kratko pitanje koje bih uputila gospođi Jörnelm, ne znam da li sam dobro izgovorila prezime, vi ste rekli dakle, mm, spomenuli ste posebno izvješće Europskog pravobranitelja o tome kako Frontex rješava mm, pritužbe i prijave tražitelja azila i imigranata koji dolaze na granice Europske unije i nisam sigurna možete li sada odgovoriti na to pitanje, ali to je razlog za zabrinutost zato jer Frontex odbija zaprimati takve individualne prijave, odnosno imaju službenika za temeljna prava koji se bavi sustavnim problemima, ali ja smatram da je to nešto što bismo mogli razmotriti i ovdje u određenom trenutku. Ne znam jeste li upoznati sa ovim specijalnim izvješćem koji je je upravo izdao Europski pravobranitelj. Da, e, ja se bojim da nisam prava osoba koja može odgovoriti na to pitanje. Upoznat sam sa situacijom, ali ne mogu odgovoriti na pitanje. Evo, samo sam htjela to spomenuti. Hvala vam. Samo kao kratku primjedbu. Ja sam članica savjetodavnog foruma za Frontex. To je tijelo koje je izraslo na temelju nove inicijative koja se nalazi unutar uredbe o Frontexu i mi smo zaduženi za pružanje savjeta Frontexu upravo za ovakva pitanja, dakle što se tiče strukture, ali i eh, načina na koji se provode, pa i ono što se tiče pojedinačnih pritužbi. Samo da vam kratko kažem da smo mi u savjetnom obliku zajedno sa udrugama civilnog društva i sa međunarodnim organizacijama poput Vijeća Europe u bliskoj suradnji sa Frontexom i to već e, od prije godinu dana u uspostavljanju mjera za praćenje temeljnih prava. To uključuje i potencijalne pojedinačne pritužbe koje se mogu potencijalno dogoditi u zajedničkim operacijama Frontexa. Dakle, samo da vam to kažem kao informaciju. I možda u toj cjelokupnoj raspravi o e, istrazi Europskog pravobranitelja mislim da ne smijemo zaboraviti koliki je potencijal svih pojedinačnih žalbi, ne samo dakle, općenito lokalno, nego i unutar međunarodnih operacija. Mislim da to isto tako treba razmotriti u ovom kontekstu. Hvala vam. Hvala vam. Gospodin Brons se je javio za postavljanje pitanja. Mikrofon molim. Down to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 duboko ukorijenjeno u svim našim aktivnostima, u svim našim obukama unutar Frontexa. Dakle, neovisno o tome na kojoj se razinu dotočujemo, potpuno su poštivani, poštivana temeljna prava, ona su uvijek uključena. Upravo sam predstavio okvir za sektorske kvalifikacije i tu su isto tako temeljna prava jasan dio tog okvira, tih okvirnih djelatnosti. I kao što je prethodno već bilo spomenuto, imamo službenika za temeljna prava koji je na dužnosti u savjetodavnoj ulazi i to također osigurava da smo svjesni tih pitanja. Naravno, uvijek postoji ravnoteža između sigurnosti s jedne strane i poštivanja ljudskih prava s druge strane, ali mislim da smo tu na pravom putu. Hvala vam. Hvala vam. Dakle, ukoliko vidim dobro, nema nikakvih daljnjih komentara i pitanja. Hvala vam mnogo svi koji su svima koji su sudjelovali u prvom i u drugom panelu i hvala vam što ste došli k nama kao gosti i kao suđaci na ovim područjima. Sigurna sam da ćemo moći nastaviti ovakvu vrstu rasprava. Hvala.